Ističem e, e, Valkosel Siso. Dobro je da još mi sekundu dvije, samo da svi dođemo do svojih mjesta. E, imamo pojmenično glasanje. kolega Dartmouth. Predsjedniče, pitam se je li u redu e, možda čestitati bivšem predsjedniku komisije e, Barosu na imenovanju u Goldman Sachsu. And also i također e, izraziti zabrnutost e, da njegova penzija kao bivšeg predsjednika komisije očigledno njemu nije dovoljna. Je li u redu da se tako nešto glasno kaže? Also zum ersten Teil Dakle, što se tiče prvog dijela vašeg pitanja, e, ja si to pitanje nisam presta vašeg pitanja, za to postoje odgovarajući propisi, a sada glasanje. Pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Ham alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Mihajlova, također je jedinstveno glasanje, otvaram glasanje. Am Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se izvješće za Alba Bidegajn, Gerbrandi i Gerbrandi. E, Pojmenično otvaram glasanje. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasali? Otvaram glasanje. Usvaja se. Bericht Cvijevka. Izvješće Cvivka. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvješće Hautala. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Le Breton. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvješće Julio Winkler. A poimenično otvaram glasanje. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje angenommen. Bericht Salba Usvaja se Salba Bidegain. Otvaram glasanje poimenično. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Šoltes. Imamo ukupno tri izvješća kolege Šoltesa koji moli za riječ. Izvolite. E, spoštovani predsedujoči, e, dragi... Poštovani predsjedavajući, uvaženi kolege, prije glasanja o kandidatima za revizorski sud htio bih istaknuti dvije stvari. prema članku 256 ugovora o funkcioniranju Europske unije, vijeće mora potvrditi popis e, kandidata na prijedlog država članica. Dakle, formalno, e, parlament bi trebao imati isključivo savjetodavnu ulogu. No to ne znači da vijeće ne poštuje volju parlamenta. Zbog toga mislim da ono što se dogodilo u prethodnim slučajevima, a da će to vrijediti i u budućnosti, ja se nadam da će vijeće poštovati mišljenje Europskog parlamenta kad je riječ o ovim kandidaturama. Ne znam zašto uopće e, radimo cijeli ovaj postupak ako vijeće na kraju napravi kako misli. Eto, dobre informacije i e, savjetodavna uloga. Druga stvar, moram još jednom istaknuti da su među kandidatima samo muškarci, a parlament je već više puta upozoravao na važnost ravnoteže između spolova. Stoga parlament poziva revizorski sud da poštuje ravnotežu između spolova prilikom imenovanja sudaca. Trenutačno su samo četiri žene u revizorskom sudu. Samo četiri žene. A ako stvari idu, se nastave ovim tokom, muškaraca će biti i još više. Broj članova se ne može smanjiti s obzirom na proširenja i e, ja se nadam da će se ova načela poštivati u budućnosti. Hvala izvjestitelju. Sada imamo tri poimenična glasanja. Krećemo. Oprostite, ne tajno glasanje. Krećemo glasanjem o, o gospodinu Lazaro sustavu. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Sada slijedi tajno glasanje o e, gospodinu Joao Figueredu. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada tajno glasanje o gospodinu Leo Brinkatu. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Wir kommen nun zum Bericht Lange. Sada izvješće Lange utvrđujem e, da e, je e, sporazum između parlamenta i vijeća konačno prihvaćen. Izvješće Kapel Blok 1 za. Protiv. Um, nije dovoljno ljudi sudjelovalo. Otvaram glasanje. Provjeravam elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Blok 2 je amandman 8. E, e, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prijedlog komisije sa izmjenama. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Legislativa rezolucija poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Langen, amadvan stavak četvrti, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak šesti, Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Nakon 22. stavka jedan e, otvaran glasanje poimenično. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se stavak 23. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Stavak 24. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 30. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 31. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 48. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman dva, 2, poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Glasanje. Odbija se. Izvorni tekst, stavak 49. E, u prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 51. Tri dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Treći dio poimenično. Otvaram glasanje. Jesu svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 53. u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv suzdržani, usvaja se. Stavak 54. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 55. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 57. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58. poimenično otvaram glasanje. Ham alle abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se stavak 60. za, protiv, suzdržani. Usvaja se 66. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se Stavak 69. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 71. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna Neđeva G protiv, suzdržani, usvaja se. U cjelini e, sa izmjenama rezolucija poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Izvješće Geriše, stavak 9. Tko je za? Izvješće Girek, koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ako smijem reći, SED, gospodin Girek, eh, stavak 23. poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. 24. za, protiv, suzdržani usvaja se, 27. za, protiv, suzdržani usvaja se, stavak 28. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se, stavak 31. poimenično, otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Stavak 49. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 41 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Stavak 45. poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram Usvaja se. Stavak 47. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. E, mislim da se usvaja, ali provjeravamo, otvaram glasanje elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Stavak 51. Poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Stavak 52. U dva dijela prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Stavak 55. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. Stavak 56. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 69. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 92. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, Suzdržani usvaja se. Stavak 98. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Uvozna izjava K za. Protiv. Suzdržani usvaja se. T za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Uvodna izjava V u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Rezolucija sa izmenama poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Trenutak. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Gospodin e, gospođa von Štork, e, uza poslovnik, pitanje prižavanja poslovnika, izvolite. Klopfen Sie mal dran, bitte. Ich glaube, das ist an. Ne znam, pokucajte malo po mikrofon, možete se uključiti. Klopfen Sie mal dran, ich glaube, das ist an. Jetzt. Predsjedniče, upravo ste rekli nešto u glasanju, pa sam samo htio pitati a, koja je točka poslovnika je to? Vi ste rekli da imate problema pri utvrđivanju odnosa velič, većina, jer Eh, VIP SID-a ne pokazuje ili zašto vi ne brojite onda one koji dižu ruke ili samo gledate uh, a SID-a pa ne brojite ostale? Gospođo von nisam eh, rekao da imam problema, samo sam rekao da naravno da mi je to, da sam to primijetio, ali svakako da gledam sve, a posebice vas. Kolega Dalmat, Damato, otvaram glasanje poimenično, izvolite. Am ali Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Izvješće Breso, stavak sedmi, Poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Stavak 18. u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. E, stavak 31. Iz, e, gospođa Preso rekla da ima usmjeni amandman. Izvolite. Grazie presidente, Hvala vam. Usmeni amandman govori o pružanju podrške e, koordiniranju službi za pomoć u Alpama. Zahvaljujem. Ima li netko primjedbu na to? E, nije tomu tako. Glasamo dakle. Tko je za? protiv, suzdržani i sa izmjenom usvaja se. Poimenično otvaram glasanje za 36. Jeste svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Amandman 2. Otvaram glasanje poimenično. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se amandman 3, poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. E, četiri, poimenično, otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se stavak 47. dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, cijela rezolucija sa izmjenama poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. E, izvješće Korao, e, stavak drugi u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak treći u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak četvrti Usmeni amandman gospodina Korao. Ich glaube, it works. No, not working. Okay. Thank you, Mr. Chair. I would like to move... Hvala vam. Ura, uh, usmeni amandman možete pronaći na kraju vašeg e, glasačkog popisa. Davon habe ich jetzt auch Kenntnis genommen. Gibt es Einwände?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 Stavak sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 11. u dva dijela. Prvi dio za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 12. u dva dijela. Prvi dio za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 13 za izvorni tekst. E, usmeni amandman kolege Korao. Thank you, sir. Again, I would like to move the oral amendment. Hvala vam. Još jednom ponavljam, predlažem usmeni amandman ovako kako je podnesen. Ako želite da ga pročitam, mogu ga pročitati. Ne, ne, dobro, tko ima prigovor, niko nema prigovor, e, dobro, tko je za, protiv, suzdržani, u tom obliku se usvaja, stavak 14. prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se, stavak 15. Imamo usmeni amandman koji vam je također podnesen u pisanom obliku. Gospodine Korao, izvolite. Hvala vam. Usmeni amandman e, pokriva glasanje po dijelovima. A cijeli amandman možete pronaći na kraju e, glasačkog popisa. No, ako želite mogu ga pročitati cijelog. Ako želite da ga pročitam. Hvala kolega Korao, hvala. Ima li netko nešto protiv? Ne, znači glasamo sa usmenim amandmanom. Dakle, glasamo sa usmenim amandmanom. Dakle, u dva dijela. Znači, ne treba sada više, to je rekao usmeni amandman. Znači, glasamo o cijelom amandmanu. Tko je za? Protiv?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 Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Stavak 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 32. Usmeni amandman e, gospodina Korao. I think you know... Mislim da znadete već unaprijed što ću reći. Pa predlažem usmeni amandman kao što je podnesen u napisanom obliku na kraju glasačkog popisa. Hvala kolega Kara. imali netko neku primjedbu? Nije tamo tako. Glasamo u izmijenjenom obliku. Dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani u sve, drugi dio za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 Cijelokupna rezolucija sa izmjenama poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. A sada posljednji se. E, Ždanoka Blinkvić-Jute stavak treći u tri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. dva, za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio za. znači želite da ponovimo drugi dio. Za drugi dio ponavljam, e, otvaram e, pojmenično glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Treći dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 5. u četiri dijela. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Treći dio za. Protiv. Suzdržani. u se. Četvrti dio za. Protiv. Suzdržani. u se. Stavak ne, četvrti dio, pre, provjeravamo elektronički otvaram. Elektroničko glasovanje, jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Četvrti dio, dakle. Ne, sada smo na stavku šestom. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak sedmi u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se stavak tri dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, drugi dio poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Treći dio poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se stavak 10. u dva dijela, poimenično prvi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se drugi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se.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 suzdržani usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se, stavak 21. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se, stavak 23. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se, stavak 24. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani sve se, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Gospođa von Štork, niste glasali. Stavak 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? E, provjeravamo. Imamo puno suzdržanih. E, Oprostihe. To je onako poimenično otvaram. Glasanje. Ah, Zatvaram. Odbija se. Stavak 28. u tri dijela prvi dio poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram.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 Zatvaram. Odbija se. I ispričavam se, izvorni tekst, izvorni tekst usvaja se. E, četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti dio poimenično. Otvaram glasanje.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 usvaja se. Četvrti dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Peti dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Stavak 35. u četiri dijelova, sve poimenično, prvi dio otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se treći dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se četvrti dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Stavak 37. u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržano. Usvaja se. Drugi dio poimenčno. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 41. U dva dijela. Prvi dio za? Protiv? suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, puno suzdržanih, provjeravam, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Stavak 42. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 46. od četiri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 47. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 49. u tri dijela, prvi dio poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se treći dio poimenično, otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. 50 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 51 od dva dijela prvi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 52 poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se stavak 54. u tri dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, sve se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, treći dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 u dva dijela. Dobro, provjera trećeg dijela, 54 stavka, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Stavak 55. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se stavak 56. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se stavak 59. poimenično otvaram glasanje.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 Usvaja se. D poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. E u dva dijela poimenično prvi dio otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se drugi dio. Poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. G. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. H. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. I u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za? Protiv suzdržani, odbija se K u tri dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se, treći dio za, protiv, suzdržani, odbija se, M, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, Uvodna izjava. Ne, provjeravamo uvodnu izjavu M. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Žao mi je. E, Q dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjeravamo, e, otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. E su dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, te za, protiv, suzdržani, usvaja se, F, V u tri dijela, prvi dio je za, protiv, suzdržani, e, usvaja se, dva, za, protiv, suzdržani, usvaja se, treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava AB u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, uvodna izjava A. F. poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna izjava G u dva dijela. Prvi dio poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. drugi dio poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. A, a i tko je za? Protiv? Suzdržani? knap, provjeravamo, otvaram provjeru. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. I prije nego što sada dođemo do rezolucije u cijelosti, e, evo obzirom da smo uštedili nešto vremena, moram da to iskoristimo da na e, vrijeme izađete e, iz brzo i tiho iz prostorije kako ne bi se smetali obrazloženjima glasovanja. Dakle, poimenčno cijela rezolucija otvaram. Jesu li svi glasali?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 A sada smo došli do obrazloženja glasovanja. Znadete da je predsjednik e, e, kolegu Korvena Mikea isključio od obrazloženja glasovanja. On naravno ima pravo glasovati i također ima